Dragi kolege, na početku bih htio reći tako što ću izraziti veliku zahvalnost Simon Veil. Velika ličnost našega doba koja je obilježila povijest Europe i koja je dala značajni doprinos razvoju našeg parlamenta. Simon Veil pripada e, toj generaciji velikih e, umova od kojih napustila nas e, prije nekoliko dana. Predsjednik Predsjednica Europskog parlamenta bila je ozabrana e, izravno od građana i ona je usmjerila rad parlamenta u dobrom smjeru i ona je isto tako udarila temelje njegovu buduću razvoju. Uvijek je htjela da parlament bude politička institucija. Evo ono što je rekla tijekom prvog obraćanja kao predsjednica parlamenta. E, glas našeg parlamenta je, ima veliki legitimitet i na najvišoj razini e, predstavlja tijelo koje donosi političke odluke. E, naš dug prema toj velikoj dami koju nikad e, nećemo zaboraviti je nešto što oko čega se svi slažemo u ovoj vječnici. Molim vas za minutu šutnje u sjećanje na Simon Veo. Hvala. informo domani... Također želim priopćiti da ćemo sutra u 12 sati u vijećnici odati počast Simon Weil. Glasanje će dakle započeti nakon komemoracije. Također zastupnici koji će sudjelovati na sahrani koja će se održati u srijedu u 10.30 sati u Parizu da će e, moći opravdano biti odsutni iz vječnice. Dichiaro formalmente ripresa la sessione. Službenom nastavljamo s radom parlamenta. Izvolite. Hvala vam. Htjela sam podsjetiti sve kolege da je Njemački Bundestag donio povijesnu odluku i konačno se Njemačka pridružila onim zemljama koje imaju, dakle imaju brak, istospolni brak i želim reći svim zastupnicima koji su se ovdje borili za to, da se to ostvari, da sam ponosna na njih i hvala im Hvala vam doista na što ste se borili za jednakost, za različitost. Onorevole Proust, alla parola. Zastupnik Proust ima riječ, izvolite. Monsieur le Président. Gospodine predsjedavajući, dopustite mi da vrlo kratko na otvaranju plenarne sjednice u Strasburu u parlamentu koji omogućuje funkcioniranje Europske unije da u ime e, francuske delegacije e, pučana koju vodim, vodim odam počas Simon e, Vel koja je preminila prije nekoliko dana. Njezin rad treba nas e, usmjeravati u našemu radu. 1944. godine ona je pobjegla E, uspjela se prije preživjeti holokaust i samim time ona simbolizira nadu. E, ona je uspjela na, nadići ideologiju i e, političke podjele i borila se i za ženska prava. Ona nikad nije posustala pred preprekama koje su ponekad bile vrlo okrutne. Žrtva rata, ona je uporno radila na Europi koja okuplja ljude u njihovoj različiti, različitosti. Ona, ona je predsjedavala institucijom od 69. do 82. godine. Užasni sukobi koji dalje postoje u određenim dijelovima svijeta nas eh, podsjećaju koliko je važan mir taj mir na našem kontinentu dugujemo e, tim velikim e, muškarcima i ženama. Među njih spada i Simon Veil. E, ono što je ona napravila nas obvezuje. Trebamo prikupljati informacije i znanje. E, iako riječi bježe, ostaju dijela. Tijekom e, cijele svoje karijere Simon Veil se borila za prava građana i htjela je provoditi promjene. Danas Ka, ka, dakle danas odajemo službeno e, počast Simon Veil, ali u svakom slučaju trebamo doista pozdraviti radove velike dame. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući što ste me dali riječ u ime eh, Saveza eh, demokrata i liberala. Hvala vam na riječima i na svečanosti e, koja se organizira povodom e, smrti velike dame Simon Veil. E, putem dakle mnogi Francuzi i europljeni pozdravljaju tu veliku ličnost 20. stoljeća, a taj zbog holokausta to stoljeće je bilo doista mučno, ali ona je svojom pozitivnom ličnošću na neki način simbolizirala 20. stoljeće. Ona je političarka, ali ona je isto tako žena koja je e, svoje zahtjeve, svoju volju, svoju odlučnost povezala sa jednim snažnim e, karakterom. Ona je bila dakle prva žena predsjednica Europskog parlamenta i ona je u moju zemlju donijela vrijednosti koje su se prenijele i izvan francuskih e, granica, a to su e, vrijednosti e, prava, ljudskih prava i prava žena. Ona se doista i dakle iskazujući poštovanje toj velikoj ženi, drago nam je, drago mi je da Europski parlament iskazuje počast toj velikoj ženi um, to je nešto što je važno svim europskim e, građanima e, i naravno pogotovo e, Francuzima, a to je važno i za klub koji predstavljam. Merci. Gospođa Bonfoy, hvala gospodine predsjedavajući na ovoj počasti. Slažem se s onim što su rekli prethodni govornici. Htjela bih reći da Simone Veil, osim svoje političke karijere, je uspjevala okupljati i učinila je doista puno e, za Europu i za e, identitet, vidljivost Europe u Francuskoj. učinila je puno i za prava žena i za e, pravo na pobačaj koje se legaliziralo. Dakle, to je borba E, na koji ustrajavamo mi socijalisti demokrati i dalje i to usjećanje na nju nadamo se da ta borba neće biti uzaludna i doista e, pozdravljamo e, obilježavanje odnosno davanje počasti Simon Veo. Hvala vam. Očito je Simone Weil ovdje ostavila tako snažan trag da su jer se brojni zastupnici željeli prisjetiti. Izvolite, gospođo potpredsjednice Gospodine predsjedniče, u ime zelenih htjela bih isto tako zahvaliti zbog počasti koju ste odali gospođi Vel kao i drugim kolegama koji su učinili isto. Mislim da je ona bila doista jako važna osoba koja se borila za ženska prava u Francuskoj, ali i drugdje i u ime ostalih htjela bih e, zahvaliti Simon Veil na svemu što je učinila za Europu. Hvala. Eh, Riječ je zatražila je zastupnica Toja, ali Podsjećam da ćemo sutra održati komemoraciju. Izvolite, kako kažete da to nije na ovu temu. Evo samo kratko nešto bih željela poručiti vijećnici. Ona se više puta pokazala solidarna sa teškoćama koje proživljavaju određene države članice. A to je ono što mi proživljavamo. Prošlog tjedna u dva dana stiglo je 12.000 ljudi na obale Italije. Nakon toga 5.000 tisuća ljudi. To je ritam dolazaka. Mi smo odlučili te ljude prihvatiti, ali nalazimo se u velikim teškoćama i stoga tražimo od svih kolega i od njihovih vlada, tražimo i od vijeća da se čuje europski glas solidarnosti i jedinstvenosti za zemlju poput moje koja ide tim putem, putem solidarnosti, prihvata spašavanja ljudskih života, ali nalazimo se u velikim, velikim teškoćama. Naš glas je poput glasa Grčke, vi ga jednostavno morate saslušati u ovom domu, domu koji predstavlja e, želju i građana Europe i solidarnost Europe. Ugovorili smo o Simon Weil o vrijednosti ovog projekta i ovo je jedna od situacija koja je test za naše jedinstvo, koje će biti ishod. Hvala zastupnici Toja. Mi ćemo o tome raspravljati e, kada se bude predstavljao radni program estonskog predsjedništva. Već sam razgovarao sa premijerom Rafa i on je rekao da će pitanje migracija biti na dnevnom redu